dao bih priliku kolegama da obrazlože glasovanje. Najprije o, izjav, o izvješću Fernandez Depre započet će kolega Pospišil. Hvala kao prvo gospodine predsjedniče. Moram reći da ste zaista vrlo učinkovito predsjedavali. Ja sam glasovao za ovaj proračun koji je povećan za 10 milijardi eura. Možda bih trebao objasniti to našim glasačiškoj. Zašto? Zato što povećavamo sredstva za sigurnost i za politiku migracija. Očito je da je u ovom momentu će biti potrebno više novca za zaštitu vanjskih granica i za agencije kao što su Frontex, bez e, dodatnih sredstava nećemo moći osigurati e, Europu. Također e, pozdravljam činjenicu da su povećana sredstva za obrazovanje mladih. Po mom mišljenju to je veoma važno. Posebno program Erasmus jer obrazovanje je jedan od najboljih načina da pokažemo mlade generaciji da Europska unija zaista je nešto čega imaju koristi. Hvala lijepa kolega Pospišil. Ne vidim kolegu Polčaka, zato sada riječ ima kolega Jar. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Najprije želim reći da mi je drago da smo potvrdili proračun za 2016. da možemo krenuti dalje. A drugo, kao član odbora za poljoprivredu se moram požaliti zato što je odbor za proračun odbio sve naše prijedloge, ne samo one koje bi nešto stajalo, nego čak i one koji nisu povezani sa većim troškovima. To me pomalo ljuti. Lijepo e, molim da kolege drugi put malo ozbiljnije prouče i ocijene dobre prijedloge našeg odbora. Onda će sljedeći pristanak za proračun biti još lakši. Hvala lijepa kolegi Jar, sada kolega Mamikins. Što se tiče proračuna za 2016. mi imamo zaista učinkovitije trošenje resursa i zato smo glasovali za to. Članak 36. predviđa da se odbori tri puta e, sastanu radi pitanja učinkovitijeg e, trošenja e, resursa. To je povoljno. Imat ćemo redovitiju reviziju proračuna s obzirom na pitanje E, jesu li postignuti ciljevi proračuna. Što se tiče e, fonda za regionalno razvoj, za koheziju i socijalni fond, tu je bilo smanjenja sredstava što nije e, pozitivno, ali sve u svemu ima više pozitivnih aspekata i zato sam glasovao za. Hvala kolega Henen koji je povukao svoju prijavu i time smo prošli sve prijave. Sada dolazimo do obrazloženja glasovanja o izvješću Ferreira Tojera Kolega Polšak još uvijek nije tu, zato kolega Jar. Hvala lijepa. Najprije želim čestitati nadležnom odboru koji je ovdje e, sastavio izvrsno izvješće. Nisu se svi slagali na početku je li on pretjerano ispolitiziran. Mislim da je ovaj rezultat dobar i ja sam osobno zaista zainteresiran zato da pitanja poreza i porezne pravde dalje pomno pratimo. Također mi je e, radujem se budućim rezultatima ovog odbora i sljedećim rezultatima. Hvala kolega Jar, sada kolega Kelly. Kao prvo moram reći e, da je zaista e, ste kao predsjedavajući izvanredno e, obavili svoj posao i radije bih imao ovaj pristup Spidi Gonzaleza nego one polagane kočije koje ponekad, s kojima se ponekad moramo suočiti. Nažalost, i neobičajno za nas u FINA-Gel koji smo dio EPP-a, mi smo glasovali protiv e, našeg kluba vezano za cijeli niz mjera, uključujući i konačno izvješće. Zašto? Zato što je za našu zemlju ovo veoma važna stvar i mi također mislimo da je ovo izvješće pretjerano zato što od povjerenika traži da učini neke stvari, da provede neke istrage i također e, porez je nešto što potpada pod nacionalne ovlasti, to smo utvrdili na referendima koji su održani i također u našem interesu nije da se uspostavi ova zajednička e, stopa za oporezivanje e, dobiti. Mislimo da ovo izvješće ide u pogrešnom smjeru. Hvala lijepa kolega Kelly, sada kolega Mamikins. Poštovani gospodine predsjedatelju, pridružujem se mišljenju onih kolega koji hvale e, vaš način rada e, u vođenju sjednice. Što se tiče poreza, učinkovita i pravedna porezna politika je temelj gospodarskog stabiliteta svake zemlje. U Europskoj uniji nemamo tako bogate prirodne resurse da bismo mogli se snaći bez poreza. E, porez na dobit, e, porez na promet e, i druge vrste poreza su nam jednostavno potrebne. Svatko ko dobro radi svoj posao, naravno mora zato dobiti i pravednu naknadu plaću za rad koja će moći financirati život e, te osobe i uzdržavanih osoba u obitelji. Porezi moraju biti prihvatljivih iznosa i za poslodavce, no u cjelini možemo prihvatiti ovaj dokument i zato smo i glasovali za njega. Hvala lijepa kolega Mamikinsu, ne vidim kolegicu Bojlen, zato kolega, zato Hvala gospodine predsjedniče. Odlučio sam eh, da ne podržim ovo izvješće, odnosno suzdržao sam se kod glasovanja. Iz kojeg razloga? Moji prethodnici su to eh, opisali. Veoma je teško promicati CCTB i posebno ovo izravno oporezivanje eh, dobiti poduzeća. ja ću biti kandidat na izborima u stranci desnog centra, a u našem izbornom programu ništa ne govori o tome i ja se moram držati svog obećanja. Dakle, mi nismo za to. Dakle, podržavanje autonomije u izravnom oporezivanju za pojedine zemlje članice. To je ono za što se mi zalažemo. Mislimo da je konkurencija, tržišno natjecanje različitim poreznim stopama između zemalja članica e, nešto što je pozitivno. Naravno, ne smijemo imati ovo nelojal, nelojalnu konkurenciju kako je primjerice nudio Luksemburg. Hvala lijepa kolega Pospišić, sada kolega Henan. Hvala. Glavno ograničenje vlada koja želi podići porez je međunarodna e, konkurencija. Možete podići poreze i onda novac e, bježi u one jurisdikcije koje su e, pozitivnije naklonjene. To je sve više tako jer moderna tehnologija omogućava kretanje kapitala globalno. Mi e, možemo donositi zakonske propise protiv toga, ali mi to ne možemo zaustaviti. Jedini način na koji se možemo boriti protiv gubitka prihoda koji su e, posljedice izbjegavanja plaćanja poreza je tako da naš e, porezni režim učinimo privlačnim, a tome dovodi do glavnog argumenta protiv harmonizacije oporezivanja. Što više sve centralizirate, što više imate jedinstvenu stopu, vi onemogućavate vladama da si pomognu, e, odnosno oni dobivaju, oni mogu dobivati novce koje god, mogu uzimati onoliko novca koliko god hoće. Hvala lijepa kolegi Henanu i za kraj kolega Ahmed. Puno hvala. Meni ovo pokazuje da imamo dvije zapravo iskrene, poštene e, pozicije vezano za e, članstvo u Europskoj uniji ili ste fatalisti i prihvaćate da Europska unija sve što čini, čini dobro i da onda trebate harmonizirati oporezivanje, više ovlasti, veća e, centralizacija. I to je jedan pošten stav, ja ga ne dijelim. A drugi pošten stav je da kažete da to nije ono što Velika Britanija treba. Da je nama bolje da budemo nezavisna e, država koja e, samom sobom upravlja, koja je četvrta najveća, četvrte najveće gospodarstvo na svijetu i mi ne želimo da nama vlada Evropska unija. To su dva poštena stava. Ono što mi je vrlo teško je ovaj treći pristup, da možemo na neki način biti u Europi, ali istovremeno kočiti dalji razvoj Europske unije. To nije fer niti prema Velikoj Britaniji, niti prema ostatku Europske unije. Moramo biti pošteni i reći jesmo li zato da budemo u Europskoj uniji ili izvan nje. Hvala lijepa kolegi Arnotu. Toliko o obrazloženju za izvješće Ferrera Sada prelazimo na obrazloženje glasovanje e, o izvješću kolegice Dati u vezi s radikalizacijom i vrbovanjem europskih građana od strane terorističkih organizacija. Počinje kolegica Gonzales Penjas. Mi smo glasovali protiv ovog izvješća zato što se ono usredotočuje na simptome, a ne na uzroke u ovom izvješću se zapravo sredotočuje na represivne mjere i na socijalnu kontrolu, a problem ekstremizma će se time samo pogoršati. I s druge strane ćemo e, dovesti do erozije slobode. Ne možemo riješiti taj problem tako da stvaramo više straha. Neke hitne mjere za borbu protiv terorizma koje e, smo mi uputili e, gospođi Mogherini i gospodinu Šulcu ispred našeg kluba su mjere koje uzimaju u obzir da pravne mjere i policijske mjere nisu dovoljne. Ne možemo na taj način izbjeći radikalizaciju. Morate osnažiti koheziju, socijalnu inkluziju i tu politiku, posebno obrazovanje. Jer to je način da se ponudi alternativa, jedno alternativna budućnost za te ljude. Tako da imamo jedno društvo zasnovano na solidarnosti i koheziji. Hvala lijepa kolegici Gonzales Penjas. Kolegicu Gil sam upravo uočio, stiže na vrijeme. Možete bilo gdje nam se obratiti. Hvala i ispričavam se zbog kašnjenja. Ja sam podržala ovo izvješće zato što ja zaista smatram da radikalizacija je jedan od glavnih problema, izazova s kojima se suočavamo preko 5000 građana Europske unije je otišlo da se bore za terorističke organizacije u Iraku i Siriji. Ne možemo e, nastaviti skrivati se od činjenica. Neovisno o tome radili se o radikalizaciji u Velikoj Britaniji, u Belgiji ili u Francuskoj ili u ostatku Europske unije. Mi moramo se početi baviti prevencijom i jasno je da djelovanje Europske unije e, tu dodaje vrijednost e, u smislu suzbijanja radikalizacije. I budući da se radi o temi koja e, nadilazi granice, razmišljate o društvenim mrežama koje predstavljaju platformu za one koji žele manipulirati pojedincima na taj način e, da ih radikaliziraju i izoliraju ih od ostatka društva. To je problem koji zemlje članice same ne mogu riješiti, nego tu Europska unija mora stupiti na scenu. Moramo surađivati kako bismo našli e, prava rješenja, a da pritom ne kompromitiramo e, naše građanske slobode i temeljna prava. Hvala. Hvala lijepa kolegici Gil. Kolege Malu nema. Prema tome kolega Obermajer. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Teroristički napadi u Parizu su tužan vrhunac islamističkog terora i ne trebate biti stručnjak obavještajnih krugova da to i predvidite. Sada treba biti iskren i odlučan, međutim o tome nema nik slova u ovom izvješći. E, izbjegava se reći e, stvari, pravi naziv e, o čemu se radi. Radi se o islamizmu i o ekstremističkim muslimanima. Ali očito nije politički korektno kada se to i izgovori. Izvjestitelj se svakako nije usudio. Ako političko vodstvo Europske unije definirajući neprijatelja ne E, pokazuje poštenje i iskrenost nego govori o nekim povratnicima onda smo zaista e, doživjeli kapitulaciju. Hvala lijepa kolega Obermajer. No, izvjestitelj, samo da mora biti jasno, je izvjestiteljica kolegica Dati. Sada kolega Pospišil. Hvala gospodine predsjedniče. Ja sam e, s radošću podržao ovo izvješće. Vjerujem da problem radikaliziranih građana je nešto što je veoma ozbiljno. Pojedine zemlje se ne mogu boriti protiv tog problema koji imamo preko tisuća džihadista iz Europske unije koji su koji se bore tamo. i Ako se oni hoće vratiti u Europsku uniju, oni predstavljaju opasnost i izvor terorizma potencijalno, tako da mi je drago da tu vidim puno konkretnih mjera kao što je primjerice e, finalizirana direktiva o PNR-u e, imenima putnika i to već dugo se tu vuče i to se zaista sad treba privesti kraju i drago nam je da će predstavljati kazneno djelo ako E, građani Europske unije e, sudjeluju u obuci e, za te terorističke organizacije. Drago mi je da će se i vanjske granice Europske unije bolje čuvati. Zato sam podržao ovo izvješće. Hvala lijepa kolega Pospiši. Ne vidim kolegu Počeka, stoga zamolim da riječ preuzme kolega Šogor. Hvala lijepa, nastavit ću na engleskom. Reakcija na ove smrtonosne napade u Parizu je naravno da vidimo velike nedostatke u našem sigurnosnom sustavu. Trebamo e, snažnije granice, bolje sustave informacija, e, bolje razmjenu podataka o teroristima kako bismo zaštitili živote civila. No jednako je tako važno da se pomirimo s činjenicom da su ta ubojstva počinili državljani Europske unije. Ako hoćemo da svijet bude sigurnije mjesto, moramo početi svačati što je to što potiče tisuće europskih eh, građana da eh, su spremni prihvatiti tu ideologiju fundamentalističku i ubijati ljude u inozemstvu i u Europi. Kao što je ukazao o šef e, jednog od velikih e, jednih od najuspješnijih projekata za borbu protiv radikalizacije u Vilvorde u Belgiji, mi moramo osnažiti veze sa obitelji i sa širim društvom koji oni koji novače te ljude pokušavaju slomiti. Hvala. Hvala kolegi Šogoru, kolega Jar. Brojke su zastrašujuće tisuća europljana se bori u Iraku i Siriji protiv naših vrijednosti. To su ljudi koji su odrasli u Europskoj uniji. E, zapravo imaju sve mogućnosti da na demokratski način mijenjaju stvari za koje, kojim se ne sviđaju, a oni se odluče za terorizam. Zato se moramo baviti ovom situacijom. Mislim da je izvješće uravnoteženo. Svakako moramo unaprijediti socijalne e, prilike, to je točno ali iako mislimo da možda okoliš čini čovjeka e, i ako je sve to jasno čini se da zlo e, u ljudskom koegzistenciji je sastavni dio i moramo se boriti protiv toga e, zato je potrebno europsko rješenje, europski odgovor. Molio bih da nakon što smo sastavili dovoljno izvješća e, sada i e, krenemo na implementaciju i da stavimo na raspolaganje dostatna financijska sredstva. Hvala lijepa kolega Jar, sada kolega Kelly. Gospodine predsjedniče, Sad sam se e, vratio u svoj klub, mi smo glasovali sa svojim klubom i za izvješće. Jedna stvar, bez ikakvih e, pitanja, teroristički napadi u Parizu su nam pokazali da smo svi u opasnosti. Svi. U cijelom svijetu, posebno u zapadnom svijetu, je meta napada ISIS-a i to smo vidjeli na onom videu koji su oni upravo objavili gdje govore o e, vražjom, vražjem savezu. Naveli su 60 zemalja, uključujući moju zemlju, tako da moramo biti svjesni toga, moramo biti ujedinjeni i moramo zaista se zalagati protiv toga. Posebno moramo osnažiti naše vanjske granice. I zaista mi je bilo veoma drago da je toliko ljudi, e, preko 600 ljudi u ovom domu glasovalo za ovo izvješće. Hvala lijepo kolega Kelly, sada kolega Nekov. Hvala gospodine predsjedniče. Ovi najnoviji napadi e, u Parizu i u Maliju pokazuju da terorizam e, ne poštuje državne granice i da moramo djelovati globalno i na europskoj razini. Moramo se fokusirati na prevenciju i upravo zato e, pozdravljam ovu konvenciju ministara obrazovanja u Parizu koja se usredotočila na europske i ljudske vrijednosti kao što su sloboda, borba protiv diskriminacije kroz obrazovanje od najranije dobi. Europa sada prolazi kroz teška vremena i moramo se usredotočiti na inkluzivno obrazovanje koje će stvoriti odgovorne građane, tolerantne građane, građane koji su u stanju kritički razmišljati i institucije se trebaju usredotočiti upravo na to kako bi mogli naučiti kako da e, prosude kvalitetu informacija koje dobivaju na internetu i kako bi bili puno manje ranjivi. Hvala. Hvala kolegi Nekovu, sada kolega Manikins. Pitanje je vrlo jednostavno. Zašto Belgija i druge europske države postaju plodno tlo rasadište terorizma. Europa e, postaje žrtvom vlastitih vrednota i to jednostavno ne možemo zanijekati. Ne smijemo dopustiti da e, teroristi iskoriste naše vrednote i vrijednosti da bi provodili svoje terorističke napade. Moramo misliti na zaštitu granica na sigurnosti, jer pomanjkanje takve sigurnosti i zaštite na granicama vodi do ovakvih napada kakve smo doživjeli. Naše tajne obavještajne službe moraju bolje komunicirati među sobom i sa inozemnim partnerima. Hvala lijepa kolega Mamikicu, sada kolega Henan. Hvala gospodine zamjeniče. Ako želimo da se integriraju naseljenici i njihova djeca, moramo im dati nešto u što će se naseliti. Moramo im dati jedan jednu zajedničku svrhu, patriotizam koji će pokrivati sve naše građane. Što ljudi vide kada rastu u Europi? Vide ideju nacije države i cijeli koncept nacionalnog identiteta je zapravo opasan. Pogledajte samo Eh, jedan, eh, jedan, eh, jedno životno iskustvo jednog marokanskog dječaka koji raste u Molenbeku. Ako ima bilo kakve povijesti u školi, onda će to biti jedna kronika mržnje, rasizma i eksploatacije. Dve lingvističke zajednice u Belgiji identificiraju se same za sebe, a ne na e, saveznoj razini. Ali što onda, gdje on onda se može uklopiti? Postoji li manjina u toj zajednici koja e, se može, e, koja može utvrditi svoj identitet? Način da se borimo protiv loše ideje je dobra ideja. Nema boljeg načina. Hvala kolegi Hernuk, sada kolega Koban. Samo bih želio reći da E, zapravo ja sam protiv cijelog sustava koji je prebrz i ono što je zastrašujuće kad govorimo o ovom pitanju je da zakoni u Europi i slobode se e, vrlo brzo e, ukidaju a to je zaista zastrašujuće za Britance ako gledaju ovo o čemu danas razgovaramo znam da imamo puno stvari o kojima trebamo razgovarati ali možda bismo trebali razgovarati i o manje stvari Isto tako ljevica i liberali e, skrivaju svoje e, pogreške sa e, imigracijom i otvorenim vratima, ali zapravo unose autoritarno zakonodavstvo, a to nije u interesu hvatanja tih kriminalaca niti slobode u Europi. Dakle, dvije stvari je, su, su e, zastrašujuće. Jedna je brzina donošenja zakona, a drugo da e, ljevica pokušava uvesti autoritativne zakone i tako sakriti svoje pogreške. Hvala kolega Kovan, sada kolega Arnat. Hvala gospodine predsjedavajući. E, zakon o obrazovanju iz 1996. zahtjeva da škole poučavaju e, politički neutralno ja sam malo zabrinut što se tiče ovog izvješća nakon e, stavka 25. moram reći da e, su e, da države članice moraju promiciti vrijednosti i načela međutim ne vidim da je to odgovornost britanske vlade da politizira naš sustav obrazovanja na taj način Mislim da bi e, obrazovanje trebalo učiti djecu i davati im vještine da razmišljaju sami za sebe, a ne da im govorimo o čemu da razmišljaju. Mislim da su to vrijednosti koje će isto tako e, izraziti svoje moje kolege i zato sam mislio da treba glasovati protiv ovog izvješća. Hvala kolegi Anatona. Na kraju za obrazloženje glasovanja ovom izveću kolega Etheridge. Hvala. Upravo sam glasovao protiv e, ovog izvješća o e, sprječavanju radikalizacije i novačenja europskih građana. Izvješće koje je simptomatično o tome zašto Europska unija ne zna zaustaviti ovakve stvari. Imali smo raspravu o stvarima, e, govorimo da su teroristi zato što su siromašni, e, zato što smo strogi prema njima, ljudi govore protiv imigracije. Pokušavamo shvatiti razloge, ali uvijek zapravo ne shvaćamo srž svega. I onda pokazujemo smjer da masovne imigracije ipak imaju nešto s time jer dovode veliki broj ljudi a ne znamo od kuda su ne smijemo biti politički korektni i na kraju ove farse od rasprave imali smo ovo glasovanje gdje većina nije znala niti zašto glasa niko ne zna što se događa nešto je prošlo ali ja sam glasao protiv mislim da je to potpuno besmislica Hvala kolega Efeć, toliko o obrazloženju glasovanja o izvješću dati. Sada prelazimo na obrazloženje glasovanja o izvješću Kristensen, strateški okvir Europske unije o zdravlju i sigurnosti na radu 2014. do 2020. Započet će kolegica Gonzales Penjas. Slažemo se sa dijagnozom u ovom izvješću da nedostatak sigurnosti, na, e, sigurnosti radnog mjesta, male plaće i loši radni uvjeti su sve faktori koji vode prema lošem zdravlju za radnike i za lošiju sigurnost na zradu. Ako poslodavac ne e, učini svoj posao u smislu zaštite na radu, imat ćemo i otrovanje živom kakvom smo nedavno imali u Astoriji. više trošimo na e, zdravstvene, zdravstvene usluge i socijalnu, e, socijalnu skrb kada se to ne događa. Mislim da trebamo e, globalnu politiku mirenja, a ne da stalno imamo situacije u kojem žene pokušavaju raditi e, više poslova odjednom. Zato postoji pozitivna preporuka, međutim želimo upozoriti i socijaliste. Ako i dalje budete podržavali e, štednju i TTIP... Kolega Šulca, izvolite. Poštovane dame i gospodo, dobro je ispravno da Europska unija za preko 217 milijuna zaposlenih donosi novi strateški okvir za bolje zdravlje i sigurnosti zdravlja za e, razdoblje 2014. do 2020. Za mene je ovdje presudno e, što imamo tri točke. Prevenciju profesionalnih bolesti, koji vode računa o demografskim promjenama Važno je da više od 20 postojećih europskih propisa o zdravlju i sigurnosti na radu se bolje primjenjuju na dobrobit radnika i radnica. Tek kada e, u tome uspijemo možemo razmišljati novim pravilima. Poduzeća se moraju uključiti prije svega mala i srednja koje se moraju nositi sa ovom inflacijom propisa. Primjeri best practice kako to izvješće zahtjeva, e, su korisni za primjenu direktiva. Mislim da ovo izvješće ima dobru ravnotežu između zdravlja i sigurnosti na radu i zato sam dao e, ovome izvješću svoju podršku. Hvala lijepa kolega Šulce, sada gospođa kolegica Lopez permeho Hvala gospodine predsjedavatelju. Nedostatak e, sigurnosti za radna mjesta, e, radno vrijeme koje je protu e, socijalno i velika, veliki, veliko mijenjanje radnika vode prema nesigurnosti na radu, posebno u Španjolskoj nakon reforme tržišta rada. Kvalitetna radna mjesta i sindikati su od izuzetne važnosti kako bismo spriječili e, loše zdravlje na radu. E, mislim da e, ne smijemo smanjiti sredstva za Agenciju za zdravlje i sigurnost na radu OŠA neki žele e, smanjiti zdravlje e, na radu i smanjiti standarde za rizik od kemikalija. Možemo imati još e, jednu krizu zdravlja, kao što je bila kriza vezana za azbest. Ukoliko ne djelujemo i bavimo se sa građevinama u Europskoj uniji i izolacijom. Trebamo i e, odštetu za profesionalce vezano za azbest. Hvala kolegici Lopez Bermeho, kolega Šogor. Podizanje standarda na radu i, e, zdravlje sigurnosti na radu je isto tako od važnosti i za, e, društven, i za trgovačka društva i za njihovu kompetitivnost, ali i za društvo općenito. Moramo e, biti učinkoviti e, na području zdravlja i sigurnosti na radu i strogo primjenjivati e, ta pravila bez obzira na veličinu trgovačkog društva. Naravno moramo uzeti u obzir i specifičnu situaciju malih i srednjih poduzeća i posebno im pomoći kako bi proveli zakonodavstvo o zdravlju i sigurnosti na radu. Slažem se i u s pozivom u izvješću da moramo pojačati naše mjere protiv e, rada na crno e, kao, e, zato što su neprijavljeni radnici najviše izloženi nesrećama na radu. Hvala. Hvala kolega Šogor, sada kolega Jar. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Kolega Šulce je zaista govorio u mome smislu ovo je izvješće s kojim se možete jedino složiti jer sve je točno u njemu i mi želimo zaštitu na radu i sigurnost e, na radu i da sve to podvedemo pod europske norme, ali moramo pripaziti da ne napravimo e, pretjeranu inflaciju birokracije koja bi pretjerano opteretila mala i srednja poduzeća. Što se tiče najboljim praksama, ne govorimo u o tome u birokratskom smislu nego u smislu primjene. Tako želim e, poručiti kolegama u stručnom odboru da ono dobro što želimo postići ne smijemo zatrti u e, inflaciji pretjeranoj količini e, birokratskih propisa. To bi samo hranilo skepsu prema Europskoj uniji. Hvala. Hvala kolega Jar. Kolega Lundgren. Hvala gospodine predsjedatelju. Upravo smo glasovali o, o izvješću o strateškom okviru o zdravlju i sigurnosti na radu, ali za Švedsku uglavnom sindikati, ali i drugi su e, poduzeli jako važne korake u nacionalnim propisima kako bi poboljšali zdravlje i sigurnost na radu. Švedski model nije model koji želim da Evropska unija e, razvodni e, tako da se umiješa u to i zato sam glasovao protiv ovog prijedloga. Evropska unija uvijek e, se želi umiješati u sve nacionalne, u sva nacionalna pitanja. E, rijetko ih poboljšaju, nego imaju jedan pristup e, jedna veličina za sve, a to dovodi do katastrofe. Kao država članica Europske unije morate preuzeti odgovornost na zdravlje i sigurnost na radu, a da Europska unija se ne umješa i ne pravi se da bolje razumije stvari nego nacionalne vlade. Hvala. Hvala kolega Lundgren. Slijedi kolega Mamikins. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Strateški okvir Europske unije o zdravlju i sigurnosti na radu za razdoblje 2014. do 2020. je dokument koji nam je prijeko potreban. Govorimo o ciljevima koje treba postići do kraja ovog desetljeća i to pod pravnim aspektima, pod psihološkim aspektima, i e, ne smijemo zanemariti niti aspekte konkurentnosti. Kao rezultat e, trebali bismo postupno smanjivati nezaposlenost, što je jako važno. Svatko ima pravo na rad, a kako bi mogao raditi mora imati dobre radne uvjete. U mojoj zemlji, u Latviji, imamo E, dobre rezultate kada postoje loši uvjeti što svakako moramo spriječiti. E, hvala lijepa, ne vidim kolegu Henena, time smo završili obrazloženje glasovanja uz izvješće Ole Kristenzama. Nastavak sjednice je odgođen do 15 sati, svima želim dobar tek. Nastavljamo dakle u 15 sati.